So, uh, good morning. Uh... Uvaženi sudionici desete konferencije SEP-a želim vam dobro jutro. Par uvodnih uh, komentara koji se tiču organizacije, pa ćemo onda preći na uh, čin otvaranja konferencije. Dakle, ja sam supredsjednica s europske strane. i mojih dvoje uvaženih e, supredsjedatelja su s moje desne strane i gospođa šodorvi iz Bangladeša i gospodin Rajan iz e, Australije. Tako da ćemo se smjenjivati. Najprije dopustite da najavim da mimo osim ustaljenih europskih jezika imamo i na kanal 27. ruski jezik, kmerski na 25. kanalu i vjetnamski na kanalu 26. te mongolski na kanalu 29. Dakle, ovo je predivna jezična kombinacija koju danas imamo. Četiri izjave su predviđene za otvaranje, tako da molim govornike da se drže ograničenja od 10 minuta za govor, s obzirom da i vrijeme koje nam je na raspolaganju ograničeno. Načelno ne otvaramo raspravu na samom otvaranju, osim ukoliko ne ostane vremena, a to će ovisiti naravno o duljini govora. No na panelima kasnije nadam se da ćemo imati doista živu raspravu, a napose se nadam tome sutra tijekom plenarne sjednice. Tako da vas molim da primiti na znanje da e, su samo zastupnici ti koji se moli da se javljaju za riječ. Radi se na zajedničkoj izjavi na odborima, već smo puno toga uradili jutros u jako dobrom duhu suradnje, tako da ćemo kasnije predstaviti konačni tekst. Prijedlog treba usvojiti krajem zasjedanja u petak, sutra, dakle prije 12 sati, prije samog zaključenja rasprave a na rasprave će biti o, emitirane preko interneta uživo, dakle preko takozvane EPTV-a, tako da na taj način možete dakle imati kontakt sa svojim e, regijama, a nakon jutarnje, jutarnjeg dijela napravit ćemo jednu e, zbirnu skupnu fotografiju. Jako mi je drago što je parlament Mongolije 2016. godine bio domaćin ASEP 9 u Ulan Batoru, koji je bio jako uspješan. A sada ću vam prenijeti pozdrave predsjednika Europskog parlamenta gospodina Tajanija i reći par stvari o temama o kojima ćemo danas raspravljati i o zaključcima ovog ASEP e 10. Dakle, veliko je zadovoljstvo i čast da nas pozdraviti brojne delegacije iz Azije i Euro, Europe na ovom desetom sastanku Azijsko-europskog partnerstva. Želimo dati počast prisustvu visokih dužnosnika koji su danas s nama kako bi ojačali odnose naša dva kontinenta. Ovo je prvi put da Europski parlament ima privilegij biti domaćin ovako važnom skupu i jako smo sretni što vas možemo dočekati u ovom našem domu. Ovo je fenomenalan supra nacionalni parlament koji donosi zakonodavne odluke koje se odnose na 500 milijuna europljana uz maksimalno sudjelovanje građana. Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti predstavnike Mongolije, domaćina devetog sastanka ASEPA iz 2016. I to je prilika da vam ponovno zahvalim na jako uspješnom sastanku i vašem vašoj gostoljubivosti. Ove godine glavna tema tiče se klimatskih promjena i utjecaja na različite aspekte života. To je jako oportuno. Mnogi od nas iskusili su dakle e, promjene i ekstremne klimatske promjene. Evo čak i u mojoj zemlji Finskoj imali smo ekstremno ljeto. Nisam mogla vjerovati da će naša zemlja koja je toliko e, bogata vodnim resursima E, da smo pretrpili sušu koja je uveliko nanjela štetu poljoprivrednicima i neću nastavljati popis ekstremnih e, fenomena i promjena kojima svjedočimo, tako da vjerujem da mi, europljani i azijci u Europskom parlamentu možemo puno toga napraviti kako bi se ostvarili ambiciozni ciljevi za borbu protiv klimatskih promjena u okviru uh, Pariškog sporazuma. Tako da vas i želim vas podsjetiti da 17 uh, ciljeva državog razvoja i Ujedinjenih naroda iz 2013. je jako važan okvir za nas koji treba provoditi. To je jako ambiciozno i sve ovisi o ambicioznosti i provedbi. Također želim reći da jezgo te nove agende s kojom smo, s kojom smo suočeni predstavlja izazov našem sektorskom sustavu donošenja odluka morali bismo se usmjeriti e, na integriranom e, načinu rješavanja problema, dakle da se ne rješava jedan problem, a time stvori drugi. I u svim klimatskim e, akcijama moramo spostaviti da imamo na umu i ljudska prava, prava autohtonih stanovništava i njihova prava na zemlju. Evo samo jedan primjer propusta i popusta koje ponekad e, se događaju i koje moramo izbjegavati. Dakle, želimo razmijeniti naše najbolje prakse i saslušati vaša iskustva. Neki azijski partneri su u prvim redovima borbe protiv klimatskih promjena. Tako da vjerujem da i mi u EU moramo ubrzati svoj rad jer vidimo da Kina i Indija su lideri u transformaciji svog prometnog sustava, prelaz trans, tranziciji ka električnim automobilima i mi imamo isto tako dakle potrebe raditi na tome. Naravno, znamo da su u Aziji neke od najranjivijih skupina u velikim problemima i moramo obratiti veliku pozornost na položaj tih najranjivijih skupina osobe s hendikepom, ras, razmještene osobe koje su razmještene zbog učinka klimatskih promjena. Dakle, to mora biti u okviru našeg rada, našeg djelovanja. Diljem godina dijalog i suradnje između Europe i Azije uveliko su unapređeni. Iako je hrabrujuće vidjeti koliko eh, je ASEP aktivan u tome. Mi, zastupnici, imamo važan doprinos koji moramo dati tom postupku. Imali smo priliku raspraviti o tome kako osnažiti parlamentarni aspekt eh, u Lambatoru i zahvaljujem eh, domaćinima mongolskim domaćinima na tome, a danas vas molim da vidimo kako još možemo razvijati to. Dakle, kako možemo očuvati i imati još trajniju komunikaciju, komunikaciju, međusobnu komunikaciju, kako bismo riješili probleme s kojima su suočeni naša društva, naši narodi, naš planet. Po mom mišljenju, a ovdje vam se obraćamo u ime Europskog parlamenta, dakle nije dovoljno usvojiti svake dvije godine jednu zajedničku izjavu. To je dobro, ali nije dovoljno. Očito je da su te deklaracije važne za naše čelnike, ali naša uloga kao zastupnika, parlamentaraca mora biti ambicioznija. Naime, mi predstavljamo brojne milijune građana u Europi i Aziji, dakle doista brojne milijune. Mi smo njihov glas i oni očekuju, više od nas očekuju od nas da budemo ambiciozniji u oblikovanju budućnosti i rješavanju zajedničkih problema s kojima smo suočeni i u Europi i u Aziji i dalje. Dakle, na nama zastupnicima je da usvojimo nužne zakonodavne mjere kako bismo se nosili s tim izazovima, borili protiv klimatskih promjena i promicali održivi razvoj u svim njegovim aspektima, a o tome ćemo danas raspravljati kao što smo svjedoci, e, dakle vidimo da se veća suradnja između Azije i Europe i tako da potičemo sve relevantne dionike da nastave na putu suradnje i diplomacije. Europski parlament uvijek je bio veliki e, od veliko je podržavao ASEP i želimo produbiti sve moguće odnose između Azije i Europe. Puno nam je posla ostalo kako bismo unaprijedili konektivnost e, na našim kontinentima, kako bi se uspostavljalo veze između ljudi, poboljšalo trgovinske prigodbe, jačali naš sigurnosni dijalog i e, kako bismo radili na razvoju ljudskih prava. Međutim, rješavanje zajedničkih e, izazova klimatskih promjena je najvažnija stvar i na tome trebamo odmah raditi vidimo da moramo održavati gospodarstvo, preći, da moramo preći na održivo gospodarstvo, rješavati energetsku učinkovitost, učinkovitost i održivost resursa kako bismo imali održivu budućnost za našu djecu i unuke. Dakle, svima vam želim doista uspješnu raspravu i ovim proglašavam otvorenim deseti sastanak Azijsko-europskog partnerstva, a sada molim supredsjedatelje da e, uzmu riječ. Dakle, hvala vam na vašem dolasku i na vašoj pozornosti i ovim proglašavam sastanak otvorenim. Thank you for that very kind welcome. Najpša hvala na ovim eh, srdačnim riječima i hvala vam na vašem predsjedanju jutrošnje pripremnog sastanka kada smo obavili puno e, posla glede statusa i deklaracije na kojoj ćemo raditi sutra. Veliko je zadovoljstvo biti ovdje. Ovo je moj prvi dolazak u brisel u Europski parlament. S obzirom da smo dobro radili ujutro, prelazimo odmah na prvu točku, a to je izjava gospodina gospodin Jundon Perenlei Batar Bilega, člana parlamenta e, e, Mongolije i gospođe e, Dakle, gospodine Batar Bileg, želim vam dobrodošlicu. Uvaženi predsjedniče Tajani. E, Uvaženi zastupnici, delegati, dame i gospodo. Veliko mi je zadovoljstvo predstavljati Mongoliju i sudjelovati na desetom sastanku Azijsko-europskog partnerstva sa svima vama, uvaženim liderima Azije i Europe. Rješavanje globalnih izazova i rad ASEPA u tome sve veći. E, ravnoteža sila se mijenja i naša međusobna suradnja od ključnog značaja. Danas Azijsko-europski sasnak na vrhu važna je platforma za održavanje dijaloga koja je od ključnog značaja ne samo za suradnju između dva kontinenta, već i za cijeli svijet. Azijsko-europski parlamentarni sastanci su od ključnog značaja za partnerstvo dviju regija i predstavljaju pravu odličnu mogućnost za uspostavu međusobno zadovoljavajućeg konsenzusa glede brojnih pitanja. Mongolija nastoji aktivno sudjelovati u azijsko-europskom partnerstvu i dijalogu. Kao što znate, Mongolija je bila uspješan organizator 9. ASEPA i 11. sastanka na vrhu. Dakle, s temom 12 godina ASEPA i partnerstvo za budućnost i konektivnost za 2030. Vjerujemo da deklaracija iz Batora ulazak u treće desetljeće je bilo od velike koristi za određivanje e, smjera kojim ćemo ići u trećem desetljeću. Dame i gospodo, suradnja između zakonodavnih tijela i članova ASEPA od, važnog je od velikog značaja bila za poboljšanje našeg partnerstva. ovom sastanku parlamentarci Azije i Europe zajedno raspravljaju o tome kako klimatske i promjene utječu na održivi razvoj, gospodarstvo, migraciju, sigurnost diljem svijeta i djelovat će, odnosno bit će važan dionik u rješavanju globalnih e, pitanja. Ovi izazovi su važni za Mongoliju danas. Mongolci su s brojnim izazovima i složenim odlukama. Napose moramo pomno vidjeti kako učinkovito koristiti e, resurse, odnosno prihode koje dobivamo iz energetskih resursa i e, baviti se održivim razvojem. Parlament Mongolije namjerava produbiti međuparlamentarne odnose i suradnju i uvijek je težio ka tome da aktivno sudjeluje i aktiv, daje aktivan doprinos u regionalnim i međuregionalnim eh, parlamentarnim institucijama. Mongolija ima za cilj promoviranje pragmatičnije suradnje s ciljem ostvarenja učinkovitih rezultata političkih, gospodarskih. Dakle, Mongolija pridaje maksimalan značaj azijsko-europskom partnerstvu. Želim vam svima uspjeh i u ovim e, raspravama. Najljepša hvala. Hvala. A sada molim predsjednicu parlamenta Bangladeša, doktoricu Shirin Sharmin Shodori. Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi predsjedavajući Europskog parlamenta, gospođo Heidi Hautala, uvaženi su predsjednice, predsjedniče Senata Australije, gospodin Vesrajan, predsjedniče stalnog odbora Mongolije, E, predstavnici Kine, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, uvaženi članovi ASEPA, Azijsko-europskog partnerstva, uvaženi zastupnici, delegati, ekscelencije, dobro jutro. Veliko je zadovoljstvo biti članom desetog e, sastanka Azijsko-europskog partnerstva ASEPA u predivnom Briselu. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu sudjelovati u ovom važnom parlamentarnom forumu koji daje svoj doprinos postupku uspostave izravnog dijaloga između zakonodavaca iz Azije i Europe. Također sa zadovoljstvom predstavljam eh, parlament Bangladeša u ovom prestižnom forumu. Bangladeš je jako ranjiva zemlja na koju u uveliko utječu klimatske promjene. Želim izraziti ASEP-u i Europskom parlamentu svoju zahvalnost na organiziranju ovog hvale vrijednog eh, događaja. Ove godine tema su klimatske promjene, utjecaj klimatskih promjena i izazovi. To su tri važna aspekta klimatskih izazova, sigurnost, migracija i gospodarstvo bit će glavne teme rasprave. Klimatske promjene predstavljaju veliku prijetnju našem planetu i utječu na naše živote na kompleksan način, imaju veliki utjecaj i na razvoj gospodarstva. Klimatske promjene, stanje tla, sigurno prehrabena sigurnost e, i zbrinjavanja ljudi su važni. Dakle, klimatske promjene e, su od ključnog značaja kako bi se e, mogao zajamčiti održivi razvoj. Stoga je važno da naši parlamenti Azije i Europe se ujedine i naprave jedno smisleno partnerstvo kako bi se usvojile lokalne, nacionalne, regionalne i međunarodne planove strategije kroz e, učinkovitu globalnu suradnju. Moramo staviti naglasak na multilateralizam kao najučinkovitiji način rješavanja problema klimatskih promjena e, i sigurnost e, i E, rješavanje klimatskih problema, izbjegličkih, e, migracijskih, prehrambenih i svih mogućih. U sve više povezanom, međusobno povezanom svijetu kolaborativni rad je od nužnog značaja. Azijsko-europsko parlamentarno partnerstvo ima važan utjecaj. Mi zastupnici smo predstavnici naroda i imamo zadaću da se nosimo i da e, potičemo pozitivne promjene i trebamo raditi na stvaranju svijeta u kojem će svi imati jednake mogućnosti da ostvare svoje aspiracije, želje. Možemo se boriti protiv terorizma, klimatskih promjena, pružiti ljudima sigurnost u njihovu životu i zajamčiti svakoj osobi ljudsko dostojanstvo. Ta jedinstvena uloga koju obnašamo i mogućnost koju imamo na utjecanje e, života e, ljudi u Aziji i u Europi jesu razlog zašto se trebamo ujediniti i zajednički djelovati kako bismo svima zajamčili sigurni planet. Moramo imati zajedničke politike i zakonodavne mjere i na taj način naš pokret može se pretvoriti u globalni napor i ne smijemo nikoga napustiti. Ujedinimo svoje snage i pojačajmo otpornost na klimatske promjene, e, ostvarimo e, manje emisije stakleničkih plinova i radimo na e, zelenom gospodarstvu. ASEP može biti od pomoći u olakšavanju, oblikovanju parlamentarne svjetske diplomacije. Već smo uspjeli napraviti jedan zeleni okvir, to je pariški dogovor koji treba provesti ASEP i ima aktivnu ulogu kako bi se sve strane uvjerilo da sudjeluju na adekvatan način i da se izbjegne povećanje e, globalne prosječne temperature. Sada moramo svi zajedno dići glas i boriti se, zalagati se za ostvarenje Pariškog sporazuma i cilj 12. Bangladeš vjeruje da učinkovita provedba sporazuma iz Pariza jest kolektivna odgovornost za zajednički prosperitet. Financiranje je od ključnog značaja za to, kao zeleni klimatski fond i fond za najmanje razvijene zemlje su važni. Imamo potrebe odrediti nove kvantificirane ciljeve i zajamči transparentnost klimatskih fondova. Izgradnja povjerenja među partnerima je jako važna. Već su tri godine prošle od eh, potpisivanja spariškog sporazuma i moramo ubrzati sa napretkom i provedbom. Ponovo treba naglasiti potrebu za podršku ranjivim zemljama po pitanju financija jer su financije ključnog značaja. Važno je za najmanje razvijene zemlje i ranjive zemlje da financijski mehanizmi iz Pariškog sporazuma budu uspostavljeni, da se pojednostave način funkcioniranja i sustav refundiranja. Vjerujem da a se putem e, interakcije zajedničkog dijeljenja i međusobnog učenja i zajedničkog napora može uspjeti i vjerujem da će uspjeti stvoriti pravu razliku ova zemlja nije samo planet, već i naš dom. Molimo vas da ujedinimo svoje napore i zajamčimo sigurnost našeg doma. Hvala. Thank you. Hvala lijepa. Hvala doktor Čaudri. A, e, dobro idemo po ovoj sesiji. Imamo zadnjeg govornika u ovom dijelu zasjedanja. E, dati ćemo i riječ i e, delegatima. E, moram nas unaprijed javiti za to. E, gospodin Zhang Ima riječ, izvolite. Gospođo predsjednice, uvaženi delegati, dame i gospodo. U prvom redu u ime e, Kineske narodne skupštine čestitam na sazivanju ovog vrlo važnog sastanka. E, mi smo svi zahvalni za ovu pripremu i organizaciju od strane Europskog parlamenta. Deseti sastanak ASEPA e je prva posljedica 12. E, samita ASEMA. To je bio kao neka vrsta preludija ovom sastanku. E, svijet se suočava sa promjenama, a klimatske promjene su duboko utjecale na naše preživljavanje i razvoj. E, klimatske promjene i prirodne katastrofe su nisu samo oštetile e, prirodni okoliš, već su ugrozile i naše preživljavanje. Dovele do niza problema, ekstremni vremenski uvjeti, smanjivanje e, proizvodnosti hrane, e, manjka vode i druge posljedice izbjeglištvo ljudi i sukobi su još jedna posljedica toga E, e, od Alžira do Arktičkog kruga su bili pogođeni valom vrućine. E, doživjeli smo visoke temperature, suše, šumske požare, katastrofalne poplave. Činjenice pokazuju da klimatske promjene nisu samo problem E, budućih generacija. To je prijetnja s kojom se svi suočavamo danas. E, stoga ne smijemo oklijevati s djelovanje. Moramo rješavati klimatske i okolišne probleme i e, provoditi naše prijedloge. U prvom redu moramo ujediniti snage kako bismo stvorili zajednicu sa zajedničkom budućnosti jer ova planeta je naša jedina domovina. Rješavajući ove probleme, sve zemlje se nalaze u istoj situaciji. Mi smo zajednica sa zajedničkom budućnošću. Ako e, gajimo zastarjele poglede, utilitarizam, e, e, profiterstvo i tako dalje oštećemo i druge i nas same. Moramo poticati dijeljenje, preuzeti naše odgovornosti. Samo suradnjom možemo izgraditi upravljanje e, klimom koja je pravična i e, bazirana na suradnji. Samo tako možemo izgraditi lijepi svijet za buduće generacije. Drugo, moramo ispuniti naše obveze i poštivati međunarodne e, propise, pravila. Pariški dokument nam pritome može pomoći. On reflektira globalne trendove. E, jedan e, ne smijemo napustiti odluke Pariškog sporazuma koje se baziraju na načelu zajedničke i diferencirane odgovornosti. Moramo smanjiti e, emisije. To je jedan od važnih ciljeva i naša zajednička odgovornost. Euroazijska arena mora poštivati svoje obveze, mora pomagati zemljama u razvoju sa e, e, sredstvima i tehnološkom pomoći. A razvijane zemlje se moraju međusobno pomagati u potpori e, južnih zemalja moramo stvarati sine akcija i ekonomskog rasta. Zelena ekonomija, ugljična ekonomija mora postati globalnim ciljem. E, to ide ruku pod ruku sa razvojem. E, energetski razvoj, e, zeleno financiranje, trgovina CO2 igraju sve veću ulogu u promicanju zapošljavanja i rasta Moramo koordinirati našu borbu protiv klimatskih promjena i e, provedbu e, pariške agende. E, ne smijemo promiciti samo naše ekonomske interese na uštrb okoliša, a zanemariti osnovne potrebe čovječanstva za preživljavanje. Zaštita okoliša je pri tome bitna. Također moramo izgraditi zajednički sugorni sustav koji će suzbijati klimatske promjene. Moramo imati novu viziju sigurnosti. E, Sve kooperativni sustav e, sigurnosti. Holističke e, i integrirane korake E, koji će promicati međunarodnu suradnju i e, tako osigurati izlaz iz humanitarne krize, spriječiti izbjegličke tokove i drugo što može proisteći iz klimatskih promjena. Zemlje u razvoju i moraju također e, ispoštivati svoje obveze a razvijene zemlje im u tome moraju pomagati. moramo raditi na e, strategiji e, UN-a za ublažavanje katastrofa e, i smanjenje emisija. Moramo poboljšati upravljanje migracijama i povećati našu otpornost na promjene E, moja zemlja koja ima 1,3 e, milijardi stanovnika e, također pati od utjecaja klimatskih promjena. Kina se ne, ne fokusira samo na izravne i trenutne potrebe. Mi želimo igrati našu ulogu u globalnom upravljanju klimom. Mi provodimo e, mjere poput e, razvoja nacionalne infrastrukture, izgradnji kapaciteta, razvijamo zelenu arhitekturu i nisko e, emisijski transport i promet. Pojačavamo napore za niskougljučni razvoj i zeleno financiranje. Narodna skupština Kine pridaje veliku važnost zakonodavstvom o klimatskim promjenama uključujući i zakon o očuvanju e, energije, obnovivim izvorima, e, sprečavanje e, onečišćenja zraka, očuvanje šuma i tako dalje. Također radimo na zakonu o klimatskim promjenama. E, zahvaljujući tim naporima e, znatno smo napravili, napredovali u suzbijanju klimatskih promjena. U posljednjih pet godina e, potrošnja vode i energije je pala za više od 20% sudjelovanje e, potrošnje ugljena je, je palo za, jedan, e, za 8,1 e, postotnih bodova. Zelena energija se povećala za 3,6 postotnih bodova. Očuvanje šuma je također napredovalo. Zasadili smo preko 10 milijuna hektara šume zagađivanje zraka je e, palo za 15%. Zeleni razvoj Kine je vrlo obećavajući. E, Kina igra važnu ulogu u poticanju međunarodne suradnje u suzbijanju klimatskih promjena. Mi smo važan akter i vođa u globalnom ekološkom razvoju. Kineska vlada e, aktivno sudjeluje u facilitaciji provedbe Pariškog sporazuma. Mi poštujemo naše obveze i dalje ćemo primjenjivati i provoditi sporazum i to vrlo ozbiljno. Koristeći platforme eh, poput raznih inicijativa eh, Eh, južno, eh, južnu suradnju i tako dalje. Potičemo suradnju sa svim eh, zemljama, naročito zemljama u razvoju, naročito na području klimatskih promjena. 15. predsjednik Xi Jinping je rekao na konferenciji u Parizu da će e, Kina e, e, pripremiti razne projekte za niskougljičnu proizvodnju i poticati razvojne programe u drugim zemljama dati će mi tisuće mjesta za osposobljavanje za rad na klimatskim promjenama mi dajemo materijalnu pomoć za e, e, tu svrhu sa trećim zemljama Vjetnamu, Filipinama, Mijanmaru i Mongoliji i tako dalje. Dame i gospodo, e, euroazijske zemlje su i žrtva klimatskih promjena i važni sudionici u klimatskim akcijama. E, na sljedećem e, samitu ASEMA e očekujemo da će nacionalni vođe ponoviti svoju odlučnost za održivi razvoj i ciljeve i da će dalje poticati suradnju u suzbijanju klimatskih promjena. Kina je spremna udružiti snage sa euroazijskim zemljama kako bismo podijelili iskustva u klimatskom upravljanju i ekonomskom razvoju kako bismo aktivno e, suradnju u multilateralnom radu kako bismo postali otvorena e, inkluzivna planeta e, koja daje opću sigurnost i zajednički prosperitet. Hvala. Hvala gospodine Čang. E, prije no što e, idemo na sljedeću formalnu sesiju imamo kratku pa, pauzu. Evo tu možete iskoristiti za kavu ili da se malo udaljite iz ove sale. E, Sada ću dati riječ gospođi Hautali koja će otvoriti ovu sesiju, sljedeću sesiju. Zahvaljujem na sudjelovanju u dosadašnjoj sesiji. Hvala predsjedniče Rajan. A sada mi je zadovoljstvo da otvorim ovu sesiju u kojoj ćemo razgovarati o klimatskim promjenama izazov za multilateralizam. Drago mi je da smo imali toliko dragocjenih doprinosa ovoj raspravi. A sada ću postati e, pozvati govornike da dođu ovamo za podi gospodina Jole Lajnena. On je izvjestitelj Europskog parlamenta za klimatske promjene i također e, predsjednik e, izaslanstva Europskog parlamenta za odnose sa Kinom i e, gospodina Skota Rana, e, predsjednika Australskog senata, e, gospođu Carmen Ileana Mihal Česku, potpredsjednicu zastupničkog doma Rumunskog parlamenta, gospođa Rosa Romero Sanchez, potpredsjednica zastupnička doma Španjolske i gospodin Mauri Pekinen, e, e, potpredsjednik e, Finskog parlamenta i gospodin Hien, potpredsjednik zastupničkog doma Vjetnama i gospodina Ajay Komar šimra iz Indije. Čim budem govornici dođu za podi, možemo početi sa sljedećom sesijom. E, uh, uh, Predlažem da uh, zajedničku sliku obavim, slikanje obavimo nakon ove sesije. E, stoga izađite iz sale čim završimo u 12.30. So um, uh, speakers Molim govornike da govore 5 do sedam minuta jer imamo niz govornika a imat ćemo e, mnogo vremena za otvorenu raspravu u panelima danas popodne. Gospodin Joe Leinen, izvjestitelj Europskog parlamenta o klimatskim promjenama. Izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Drage kolege iz Azije i Europe, veliko mi je zadovoljstvo da govorimo o klimatskim promjenama. Ka, kao tema ove konferencije, to je zapravo tema koja je bila i tema Kopa u Berlinu nakon e, konvencije u Rimu, u Riju. I sada e, se spremamo za COP24 u Katovicama. Dugo je vremena prošlo, ali srećom postigli smo sve opći konsenzus, a to je to da je ovo zajednički problem, borba protiv klimatskih promjena. Nažalost, u ovom trenutku kad e, nam treba multilateralizam, neki ljudi to napadaju i žele se vratiti na staro, a ne surađivati, a to je za sve nas veliki izazov, jer klima i atmosfera je naše zajedničko dobro i ne pripada samo jednoj zemlji. To su dobra planete i čovječanstva, svih nas. I stoga mi je drago da ova borba iz koje su istupile Sjedine države i neke druge države potvrdila da je pariški sporazum nešto što treba provesti u dijelu. E, ovaj forum pruža različite mogućnosti. E, u Europi, kao što se dogodilo prije 100 godina, došlo je do industrializacije na ovome kontonektu i industrializacija, odnosno taj gospodarski model proširio se po cijelom svijetu. Gospodarski modeli se e, mijenjaju u 21. stoljeću imamo 10 milijardi ljudi na svijetu i moramo imati drugačije vrste gospodarskih ishoda i i drago mi je da ste vi ovdje iz Azije jer vi predstavljate najveći dio svjetske populacije, vaša gospodarstva rastu, rastu i vi imate odličnu šansu da rastete i modernizirate se kako rastete i mislim da je ovo tema koja je jako dobro izabrana. Kao što ste vidjeli, mi završavamo naš posao e, koji se tiču ciljeva za 2030. godinu. Donijeli smo zakonodavstvo za e, obnovljive izvore e, energije, a sada se bavimo ugljičnim dioksidom kako bismo dobili emisije nula Puno smo napravili, jako veliki dio posla za sljedeće desetljeće smo obavili i stoga je povjerenik za klimu spomenuo da želimo pojačati naše napore i naše obećanja iz e, e, Pariza i dovesti ih na veću razinu. Mi smo se obvezali da ćemo smanjiti emisije za 40% do 2030. godine, a E, napravili smo sada proračune i e, zakonodavstvo nam nalaže da to bude 45% i o, tome smo se složili. Imajte to na umu kad dođe do faze revizije do e, dogovora u 2023. godine. Još uvijek i vi možete povećati svoje ambicije. Ja sam bio su izvjestitelj u onome što zovemo klimatska diplomacija i da morat ćemo imati diplomatske i političke dogovore. Ne možete nekoga prisiliti da nešto radi, morate ga uvjeriti i nadati se da će svi napraviti što obećaju. Klimatska diplomacija na razini Europske unije znači da želimo pojačati naše napore kako bismo našli partnere za zelene tehnologije, partnere za saveze u borbi protiv klimatskih e, promjena, partnere e, na nevladinoj razini, na razini lokalne uprave, gradske uprave, e, razini uprava poduzeća, civilnih društava. Mi smo e, zamolili komisiju i vanjske službe da usmjere e, klimatsku politiku u sve druge politike koje su sa time povezane. To je politika industrije, politika trgovine, e, politika razvoja i poljoprivrede. I ja mislim da sada počinjemo novu fazu u Europskoj Uri da e, bismo povećali naše napore i nastojanja u sve u svemu. Jako se veselim raspravi koja slijedi ovdje i nadam se da će Europa i Azija postati dva stuba koja će e, E, biti predvodnici u svijetu. Naše e, djeca će vam biti zahvalna jer oni će morati živjeti u svijetu o kojem mi odlučujemo danas. Najljepša hvala. Thank you very much, Joe. Hvala, Joe. Bilo je zanimljivo čuti da ste bili u Berlinu u kopu 1, ja sam bila na kopu 2 u Kyoto, jesam li upravo? Jesam, da. A sada je moje zadovoljstvo da se obratim supredsjedateljima Scott Ryan iz Australskog senata koji će se obraniti u to ime. Hvala vam na uvodu, dobrodošli svi, hvala vam na ovoj šansi da vam se predstavimo u ime kolega koji su sa mnom ovdje iz e, Australskog parlamenta. Klimatske promjene su sigurnosni e, problem. U svibnju ove godine naš e, senat je pročitao izvješće o implikacijama klimatskih promjena za australsku nacionalnu sigurnost. Mi smo shvatili da je to sigurnosni rizik jer klimatske promjene pogoršavaju i druge opasnosti koje prijete našim zajednicama i mi e, očekujemo da promjene u okolišu će dovesti do eh, ekstremnih vremenskih uvjeta i prirodnih katastrofa, a to može dovesti do povećanih migracija i konflikata. Mi se moramo usredotočiti na klimatske eh, promjene i eh, jer će one imati negativan utjecaj na ranjive zajednice u našoj regiji. Nacije pacifičkih otoka kažu da, je, da su klimatske promjene najveća prijetnja njihovom e, životu i radu, a jer je to povezano sa gospodarskim rastom, a to je vrlo važno za nacionalnu sigurnost cijele države Australije i pojedinih regija. Vlada e, Australije prepoznala te prednje rizike i stoga e, bijeli dokument naše vanjske politike kaže da će klimatske promjene biti politički, sigurnosni i gospodarski e, e, cilj i mi smo se obavezali koordinirane i multilateralne napore koji će se baviti tim e, propjenama. Moramo surađivati i to je vrlo važno. Australija se obvezala na pariški sporazum i obvezali smo se smanjiti E, emisije za 25% do 2030. E, godine u skladu sa drugim razvijenim zemljama. Mi smo povećali suradnju na međunarodnoj razini uključujući e, sudjelovanje na različitim svjetskim forumima kao što je smanjenje rizika od prirodnih katastrofa. Ovo će biti prioritet za razvoj na, e, e, po, e, pružanja pomoći. Mi smo se obvezali u to uložiti novaca jer klimatske promjene povećavaju prijetnje u širokom spektru ljudskih aktivnosti, poljoprivrede, vode, šumarstvo, infrastrukture i stoga moramo e, uložiti velike napore. Zaključit ću da e, kažem da ovaj forum e, igra veliku ulogu jer parlamentarci moraju dobiti odobrenje za politike koje želimo provoditi i za prioritete koji su nam najvažniji jer za neka od tih pitanja će trebati više vremena da ih se riješe i da se sa, sa njima uhvati u koštac na pravilan način. Thank you very much, uh, uh, Mr. Ryan. Uh, now I'd like... A sada bih pozvala gospođinu Carmen Ilana Miskisku iz Rumunjskog parlamenta koja će nam se obratiti. Hvala vam. Ja želim zahvaliti na šansi da vam se obratim u ovoj sesiji. Mi smo svjesni da klimatske promjene su globalni izazov koji ima dugoročne implikacije za održavi razvoj i sigurnost svih zemalja. Klimatske promjene su prijetnja koja prijeti globalnoj stabilnosti jer uključuje glad, nedostatak vode, prisilne migracije, konflikte i bolje bolesti. Oni koji su suočeni sa tim rizicima su oni najsiromašniji koji onako imaju malo resursa, a najmanje da pronose krizama. Sigurnost je vrlo važna u našem svijetu. Nacionalna sigurnost počiva na e, sigurnosti cijeloga svijeta. Naši napori da se uhvatimo u koštac sa klimatskim promjenima e, će osnažiti e, zajednice širom svijeta i osigurati im bolju budućnost. Učinkovito upravljanje klimom traži sudjelovanje svih sudionaka na globalnoj razini civilnog društva, gospodarstva, i ostalih i njihove e, aktivnosti treba e, koordinirati na različitim razinama. I stoga je vrlo važno da držimo tempo svih elemenata koji su potrebni da učinimo pariški sporazum i e, operativnim. Drage kolege, E, mi smo deponirali instrumente ratifikacije Parijskog sporazuma 2017. godine i time je Rumunjska potvrdila da će učiniti što god treba. Mi podržavamo francusku inicijativu po kojoj e, e, je najvažnije usvojiti e, rezoluciju Ujedinjenih naroda klimatske promjene i okvir do 2030. godine. Rumunjska E, doprinosi Pariškom sporazumu, a to je uključeno u doprinose Evropske unije i e, država e, zemalja Evropske unije od 6. marta 2015. godine. I mi se držimo svojih obećanja jer ćemo tako održati konkurentnost europske industrije. E, također bih naglasila sljedeće aspekte koji se tiču klime, a u skladu sa Pariškim sporazumom. Kao prvo, dugotrajna, dugoročna vizija, oprostite, gospođo Mihalčesku, kako bismo imali dobru komunikaciju, možete li možda usporiti a to je e, molba na sve vas. Imamo jako, jako kvalitetne prevoditelje, ali ponekad e, govornici govore prebrzo i nemoguće ih je prevesti. Imamo dovoljno vremena. Hvala. Dugoročne govorimo o aspektima koje se tiču Pariškog sporazuma. Prije svega dugoročna vizija potrebne tranzicije na e, stakleničke plinove za e, u, ovome stoljeću kako bi se promoviralo državi, rast i e, iskorjenjivanje siromaštva u svijetu. Drugo, uspostavljanje dugoročnih ciljeva da se smanji e, globalna temperatura za dva stupnja, a u istovremeno podrška svima onima koji su podržali Pariški sporazum koji su se obvezili da će smanjiti temperaturu E, za 1,5 stupnjeva. Treće, e, pobrinuti se uključivanjem razvijenih zemalja da se mobiliziraju financijska sredstva za e, zemlje u razvoju kako bi se olakšao transfer tehnologije i povećao kapacitet prilagodbe učincima promjena klime i to u globalnom kontekstu. E, ne znam koji broj je sljedeći, ali treće, e, države se potiču da se uključe u politiku promjena klime kako bi surađivale i povećale razumijevanje akcija i podrške različitih područja kao sa radni sistem uzbunjivanja, priprema za e, hitne slučaje i smanjivanje šteta od klimatskih promjena. Četvrto, Um, povećanje adaptibilnosti i otpornosti i smanjenje ranjivosti eh, na klimatske promjene. Države će morati razviti adaptacijske planove koje će se redovito objavljivati, a i zajedno sa mjerama za provedbu u dijelo. Šesto je, mislim, promoviranje globalnog procesa evaluacije napretka u udovoljavanju ciljevima na temelju monitoringa i sustava izvješćivanja e, i konačno promoviranje e, ciklus E, revizije obećanja kako bi se osiguralo da vizija i održivost Pariškog sporazuma nisu e, e, zaostali u svojim ambicijama. Kolege Rumunjska će predsjedati prvih šest mjeseci 2018. vijeću Europske komisije. glavni cilj Rumunje je da preuzme e, dosije e, e, od Austrije koji se tiču klime nakon kopa 2024 i nastaviti pregovore o temama o kojima ćemo raspravljati i da se osigura provođenje dijelo radnog programa na temelju Pariškog sporazuma, a koji će usvojiti COP24. Hvala najljepša. Thank uh, Hvala gospođo Mihalčesko, a sada ću dati riječ e, predsjedniku e, finskog parlamenta. Izvolite, imate riječ. Gospođo predsjedateljice, dame i gospodo, Pošlo je e, listopada i Ujedinjeni narodi su objavili svoje izvješće i podsjetili nas e, da e, je trenutno smanjenje emisija samo jedna trećina onoga što treba napraviti do 2030. godine. Jasno je da ako svijet ne može donijeti kolektivne odluke da se promijeni e, naš e, put na kojem smo sad, svi ćemo biti izgubljene, naročito najmanje razvijene zemlje. I stoga vidimo da postoje vrlo jasni razlozi za globalno zatopljenje u prethodnoj konvenciji Ujedinjenih naroda E, koja je usvojena 1992. godine. Zemlje su bile podijeljene na e, e, nerazvijene i industrializirane zemlje i dobile su ciljene i te su ciljevi bili obaveze samo za industrializirane zemlje. Razvoj emisije u različitim državama se od tada jako drastično promijenio. Na primjer, Kina na Kinu otpada 27% emisija od svih e, globalnih emisija, 7% Indija, e, Evropska unija 10%. Puno od zemalja koje su klasificirane u 92. godine kao e, zemlje u razvoju sada su među najbogatijima u svijetu. U u skladu sa Međunarodnom agencijom za energiju E, emisija CO2 koja proizlazi iz proizvodnje u e, razvijenim zemljama se gotovo utrostručila od, od 1992. godine. Bez obzira na to, evropljavini moraju imati na umu da emisija po glavi stanovnika e, je još uvijek viša u Europi nego, u, na primjer, u Indiji. Dame i gospodo, sa našim vlastitim djelovanjem Europska unija je pokazala da je moguće razbiti korelaciju između e, proizvodnje emisije. Drugim riječima, emisije su se smanjile, a gospodarstvo je nastavilo rasti. Evropska unija je odlučna da nastavi na svom dobrom putu cilj do 2030. je da se reduciraju emisije e, na 40% manje od 1992. godine, no Evropska unija još uvijek ima puno prostora za poboljšanje kao e, što je slučaj sa ostatkom svijeta. svijeta Pariški e, sparazum nam daje nadu za budućnost on je konvencija koja pravno obvezuje na globalne mjere i inicijative svih zemalja. Cilj je da se ograniči povećanje, kao što već znamo, globalne temperature na e, manje od 2 e, stupnja Celzija odnosno da zaustavimo e, e, zatopljavanje mora. U ovom trenutku detalji kako će se e, taj sporazum provoditi u dijelo se dogovara, a to će se dogovoriti u Katovicama u Poljskom jedno od ključnih pitanja u Katacovićama će biti da li industrializirane razvijene zemlje moraju imati istu obvezu izvješćivanja o svojim emisijama i, njiho, i svoj napredak u postizanju ciljevima. Neke razvijene e, zemlje i dalje e, žele o tome razgovarati, odnosno želje razgovarati e, protiv duha Pariškog sporazuma e, gdje je postignut kompromis koji se tiče te podjele. Ako sporazum bude imao ista pravila za sve ili će postati dvije grupe pravila, koje se tiču jednih zemalja, odnosno drugih e, zemalja e, koje sudjeluju u pregovorima u, o Pariškom sporazumu. E, što se tiče Pariškog sporazuma, svaka država mora provoditi u dijelo plan redukcije emisija i o tome izvješćivati, odnosno kako napreduje ka postizanju cilja. U svezi e, s tim moram vas podsjetiti da prije godinu dana je predsjednik Trump objavio da će se Sjedinjene države povući iz Pariškog sporazuma. Kad smo čuli pre, e, predsjednika Trumpa, on je govorio o Pariškom e, sporazumu kao o pametnoj schemi, odnosno triku koji će potkopati gospodarstvo e, e, američke, e, Sjedinjenih američkih država. Europa i Azija imaju veliki potencijal za suradnju, bilateralnu suradnju, ali i multilateralno kako bi unaprijedile tehnologiju koja proizvodi manje emisije ugljik CO2. Nekoliko zemalja sa naših kontinenata su aktivni članovi u Međunarodnoj e, energetskoj organizaciji e, ja predlažem da eh, otvoreno razgovaramo o tome postoje li mogućnosti da dalje produbljimo eh, suradnju među europskim i azijskim zemljama na različitim forumima. Zajedno ćemo eh, pogledati koji bi to forumi bili najbolji za poboljšanje i povećanje suradnje. Osim toga možemo razgovarati e, suradnju energetske tehnologije. Moja zemlja Fin Finska razvija e, odnose sa e, azijskim e, partnerima. Naša ekspertiza uključuje područja kao što je biogorivo, proizvodnja bioenergije, usput rečeno u Finskoj gorivo za transport, transport e, je 25% e, iz reobnovljivih e, izvora. To ne bi bilo moguće da nemamo zakonodavstvo koje to nalaže i zato smo tako uspješni. Također spomenuo sam bio goriva, pametne mreže i nuklearnu sigurnost. Ja bih mogao nastaviti eh, i govoriti o našim eh, eh, komparativnim sposobnostima. Ja dolazim iz zemlje u kojoj se proizvodnja razvija na temi na osnovama novih tehnologija o kojim bih također mogao govoriti. Ako e, vas zanima dublja suradnja u ovim područjima, vrlo ću rado e, zastupati daljnju suradnju između Europe i Azije. Dame i gospode, korištenje zemlje i sektor korištenja zemlje i šumarstvo će igrati vrlo važne uloge u ispunjavanje ciljeva Pariškog sporazuma kao isto tako kao što je uravnoteženje emisija u tom smislu ja ću vam reći da moramo imati na umu da velika zrelost odnosno naše globalne CO2 e, e, emisije se e, temelje na korištenju fosilnih energenata, grijanje, transport i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju i sektor korištena zemlje je također sve važniji. Finanski Finska ima e, ekspertizu u održivom upravljanju šumarskim dobrima i biogorivima. Svaka država u svijetu je odgovorna za održavanje svoje održivosti, a, a da pritom ne oštećuje druge zemlje. Mi ne vidimo razlog da samo zaštitimo i sačuvamo naše šume, odnosno da ih e, e, održimo e, u istom stanju kako su danas. Hvala vam dame i gospoda. Najpša hvala. Gospodine Pekarinen, sigurno smo čuli vaš poziv za bolju suradnju i multilateralne forme između Azije i Europe. No, prije nego predam riječ sljedećem govorniku, želim vam reći da ćemo vjerojatno imati dovoljno vremena za pitanja, komentare nakon ovih eh, izlaganja i već imam prvo javljanje za zahtjev za javljanje za riječ. Eh, javio se gospodin Bogdan Borušević koji je zamjenik predsjednika Poljskog eh, parlamenta, tako da možete pripremiti komentare i pitanja eh, o temi na kojoj raspravljamo sada. Molim gospođu Rozu Mariju Romero Sanchez, eh, prvu zamjenicu predsjednika eh, Španjolskog parlamenta. Najviše hvala, dobar dan, veliko je zadovoljstvo za mene moći sudjelovati u ime kongresa zastupnika na ASEP-u, dakle desetom sastanku Azijsko-europskog partnerstva. Ovaj sastanak eh, svake dvije godine pruža nam priliku da razmijenimo gledišta o temama koje su od ključnog značaja za međunarodne odnose, eh, a i za svakodnevni rad i radimo na traženju rješenja za probleme koje se pojavljuju u našem parlamentu i zemljama, te da se nađu zajednička rješenja koja će poboljšati kvalitetu života naših sugrađana i poboljšati funkcioniranje naših društava. Europa i Azija su u stvarnosti dva najveća gospodarska bloka na svijetu i trgovinski tokovi koji nas ujedinjuju su najveći na cijelom svijetu i on će se po svemu sudeći povećavati u budućnosti. Govorimo o klimatskim promjenama i izazovima multilateralizmu. Pitanje klimatskih promjena i kako iz svojih zemalja možemo potaknuti politike koje mogu e, poboljšati učinkovitost naših proizvodnih sustava putem politika i strategija koje će pojačati održivost naših društava. Želim se fokusirati prvenstveno o, na kružno gospodarstvo i način na koji e, Azija i Europa mogu biti čelnici u tom postupku. Prema procjenama Europske komisije ako budemo primjenjivali sve odluke koje se tiču otpada, mogli bismo stvoriti tisuća e, radnih mjesta na raz... u Europskoj uniji, a 52.000 bi bilo u Španjolskoj, na primjer. Ovdje navodim te brojke kako bih pokazala da izazovi kružnog kružne ekonomije moraju biti shvaćeni kao veliki izazov i velika mogućnost koja može imati pozitivne posljedice za sve. Dakle, kada vidimo razvoj naše potrošnje i tendencije koje nastaju u glavnim sektorima gospodarstva, do kojih dolazi u kontekstu dakle kružnog gospodarstva, uviđa se da potrošnja nekih e, materijala može se uveliko smanjiti zadnje godina. Na primjer, 2013. godine Španjolska je bila zemlja koja je dakle sedma zemlja glede energetskog intenziteta, no bliži se određena tendencija ka smanjenju u smanjenju otpada na razini općina, što je jako važno u Španjolskoj i veliko je smanjenje zabilježeno u, u Španjolskoj spram prosjeka Europske unije. Dakle, mislim da moramo imati ambiciozan plan i participativan pristup koji će omogućiti svim dionicima tranzicije da e, obnašaju svoje dužnosti i sa strateškim sudjelovanjem aktera na svim nivoima kako bismo imali zajedničke ambiciozne ciljeve koji bi bili koji bi bili provedeni na najambiciozniji mogući način. Dakle, taj plan treba nam omogućiti da riješimo velike izazove. Ovdje konkretno mislim na razvoj i usklađivanje zakonodavstava i na tom planu svi postojeći međunarodni instrumenti u Aziji i Europi trebaju uzeti u obzir okoliš i promjene, nužne promjene paradigme. Treba također revidirati i sustav poticaja i porezni sustav koji se koji se odnosi na model aktivnosti koji želimo ostvariti. I zaključno želim uputiti poziv, kao što su to učinili neki drugi govornici prije mene, dakle e, želim uputiti apel svim onima među nama koji obnašaju dakle dužnosti u parlamentu parlamentarne dužnosti, dakle bilo bi dobro da uključimo te promjene modela u naše politike kako bismo ostvarili održiv i kompatibilan, kompatibilan, model sa borbom protiv klimatskih promjena. Uvjerena sam da Azija i Europa mogu biti u samom vrhu u tom sektoru. Trebamo nastaviti razvijati veze između naših regija kako bismo zajednički mogli raditi na svim izazovima i e, stvaranju boljeg planeta za sve buduće generacije. Hvala vam. Najljepša hvala gospođo Romero Sanchez. Dali ste nam određene naznake o tome koliko je važno raditi na konverziji i transformaciji naših gospodarstava i hvala vam što također što ste spomenuli i kružno gospodarstvo koje je u samoj žiži današnjih e, europskih e, rasprava. Sada se obraćam gospodinu Fung Kok Hienu, potpredsjedniku Nacionalne skupštine Vjetnama, da se javi predsjednici, e, uvaženi predstavnici zemalja ASEPA, dame i gospode. Klimatske promjene više su postale prirodna prijetnja za sve zemlje, tako da doista cijenim temu današnjeg sastanka, dakle klimatske promjene, izazovi multilateralizmu, to je važna tema koja se bavi utjecajem klimatskih promjena ovo nije samo izazov e, za solidnost e, režima, već se radi uspostavi međunarodnih veza. Klimatske promjene stvaraju sukobe, promjene e, imamo netradicionalne sigurnosne prijetnje i klimatske promjene su e, imaju veliki utjecaj na multilateralizam. Dame i gospodo, možemo biti ponosni na iznimni doprinos Asema Jasepa na klimatske promjene zadnjih e, dva desetljeća, osobito nastojanje da se surađuje na održivi način i da se na održivi način koriste e, prirodni resursi među kojima e, inzistiram na vodnim resursima. Mi i dalje trebamo surađivati što bolje, što više, jer klimatske promjene imaju veliki utjecaj na budućnost e, čovečanstva i predstavljaju veliku prijetnju za održivost čovječanstva. Vjetnam je pretrpio i trpi velike utjecaje klimatskih promjena. na dakle, tu je i rijeka Mekong, koja je e, e, zajedno s Nilom i Gangom e, najranjivija rijeka u slučaju porasta razine mora a tu su zatim i suše i poplave i druge prirodne katastrofe koje su imale ogroman utjecaj e, na stanovništvo. Vjetnam je savršeno svjestan toga da su pitanje klimatskih promjena od značaja za preživljavanje. Želimo iskoristiti ovu prigodu da povećamo nacionalnu ulogu naše države. Zadnjih desetljeća Vjetnam imao aktivna rješenja za rješavanje problema i Vjetnam je ušao u rad UN-ove okvirne konferencije za klimatske promjene. Sada zajedno sa 175 zemalja eh, potpisali smo Pariški sporazum i akcije i plan djelovanja za provedbu Pariškog, sporazuma. Zadnjih godina Nacionalna skupština Vjetnama aktivno je radila na promociji integracije u borbi protiv klimatskih promjena i tu je agenda multilateralnih foruma. Na primjer, u suradnji s međuparlamentarnom unijom bili smo domaćini seminara za borbu protiv klimatskih promjena i radili smo na radu ostvarenja cilj, e, ciljeva održivog razvoja u svibnju 2017. godine također smo radili na rezoluciji klimatskih promjena na sastanku IPPF-a u siječnju 2018. godine, a isto tako dajemo svoj doprinos u razvoju klimatskih promjena na 39. generalnoj skupštini ASEANA eh, i njezinoj međuparlamentarnoj skupštini početkom godine. Također radimo na promociji uloge ASEPA i ASEMA u radu na klimatskim promjenama i također želim iznijeti naše preporuke. Najprije smo uspostavili mrežu kako bismo mogli uspostaviti suradnju sa svim e, političarima, poslovnim ljudima i dionicima koji rade na e, tome i želimo razviti otpornost e, u borbi na klimatske promjene. Isto tako treba stvoriti odgovarajuće prilike za suradnju. I raditi na nadzoru provedbe ciljeva za borbu protiv eh, klimatskih promjena. Tu je i agenda za 2030. Tu treće podržavamo prijedlog Europskog parlamenta sa 39. IP, eh, nacionalne skupštine, međuparlamentarne skupštine koja se tiče pitanja od zajedničkog značaja. Nadam se da će ovaj sasnak biti uspješan i želim vam e, uspješan rad svima. Hvala. Najljepša hvala e, gospodine von na vašim vrijednim komentarima, a sada pozivam zadnjeg e, gosta, govornika. To je gospodin Umar Mišera iz e, Indije. Mikrofon. Mikrofon. Uvaženi predsjednici, dame i gospodo, dopustite da vam kažem koliko sam počašćen ovom prilikom da vam se obratim na ovom uvaženom skupu. Želim čestitati Europskom parlamentu koji je domaćin desetog sastanka Azijskog europskog partnerstva i čestam također na temi globalnih eh, klimatskih promjena. To je vjerojatno najveći problem s kojim je suočeno čovječanstvo. Posredstvom ovog foruma želim reći da je Indija posvećena borbi protiv klimatskih promjena posredstvom politika. Yes in terms of social and economic development. India's response to climate change in Brojne su mjere koje se mogu poduzeti u borbi protiv klimatskih promjena, među kojima izgradnja sposobnosti u borbi protiv klimatskih promjena i klimatska pravda a to bi za cilj malo da se zaštiti siromašne i ranjive skupine od opasnosti koje predstavljaju klimatske promjene. Želim reći da naša filozofija i tradicija i održiv način potrošnje je bio od uvijek bio od pomoći za očuvanje prirode. Dakle, tradicija u suradnji sa modernom tehnologijom može pomoći u borbi protiv klimatskih promjena. Uvaženi predsjedavajući, gospodin Narendra Modi predsjednik vlade Indije je posvećen i jako ozbiljan u borbi protiv klimatskih promjena. On je ukazao na to da je održivost ključno rješenje jer se radi o zaštiti interesa naših budućih naraštaja. Ovo sve naravno zahtjeva veliku suradnju između naših regija. Moramo primjenjivati tehnologije koje će uzimati u obzir prirodu, okoliš. Pariški sporazum predstavlja uspjeh multilateralizma koji podrazumijeva duh međusobnog povjerenja i suradnje. O provedbi tog sporazuma ovisi ozbiljnost i uspješnost na koji će naši razvijeni partneri djelovati. U ovom kontekstu želim spomenuti razvoj učinkovitih međunarodnih mehanizama koji se mogu unaprijediti i koji mogu unaprijediti razvoj tehnologije. environmental technologies and cooperation on research and development. Honorable Uvaženi predsjednici, Indija ulaže maksimalni napor u borbi protiv klimatskih promjena. Mi smo svjesni svojih preuzetih obveza i posvećeni smo tome da razvoj i okoliš moraju ići ruk pod ruku kako bi se ostvario ključni cilj, a to je održivi razvoj. Uloga Indije jeste da se razvija solarna alijansa i to je nešto što čemu se diljem svijeta odaje počasti. Nadam se da će današnja rasprava danas omogućiti da se još uspješnije nosimo s fenomenom klimatskih promjena. uložimo zajednički napor da spasimo naš planet i da budućim generacijama ostavimo svijet u kojem će biti bolje živjeti. लोगों के रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाना चाहते हैं और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं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 obavijesti prije nego pređemo na ovaj neformalni dio rasprave. Dakle, jako mi je drago eh, javiti vam da imamo spreman nacrt eh, zaključne izjave koji ćemo usvojiti sutra prije 12 sati, netom prije 12 sati i tada će biti usvojeno i neće postoga toga biti rasprave jer je postupak već bio e, ispunjen. Dakle, sa zadovoljstvom mogu reći da ćemo imati odličnu izjavu, odličnu deklaraciju. E, želim reći da govornici mogu e, dati svoje govore ukoliko žele da ih e, objavimo na e, mrežnoj stranici ASEP10. E dakle, možete nam to dati ili u elektroničkom elektronskom formatu ili u papirnoj verziji pa ćemo to skenirati, ali mislim da bi bilo važno da imamo neki trag vaših odličnih govora. A sada molim gospodina Bogdana Bruševića, zamjenika predsjednika Poljskog senata koji će eh, uzeti riječ na par minuta, a molim vas da iskoristite prisustvo i stručnost naših eh, govornika, naših panelista eh, i možete im postavljati pitanje. Gospodine Pošević, izvolite. Najljepša hvala predsjednice. Mi smo u situaciji u kojoj još nismo nikada bili. Nitko nikada nije postavio u pitanje Pariški sporazum. A sada se on postavlja u pitanje i to od strane jedne vrlo važne države. Nismo e, mislili da će se ta rasprava ponovno otvarati. I i da će nacionalni interesi prevladati nad međunarodnim interesima. Sada smo u drugačijoj situaciji. E, želim reći da e, Poljska smanjuje svoje emisije CO2, emisije stakleničkih plinova to je veliki ekonomski napor cijele zemlje jer se naše gospodarstvo zasniva na lignitu i crnom ugljenu. Sada smo u situaciji eh, kada moramo modernizirati mm, naše gospodarstvo i prilagoditi se eh, procesu E, novih tehnologija. Moramo investirati u zelene energije. E, u našem energetskom miksu u Poljskoj e, ugalj i lignit imaju udio od 80%. Oni e, nam proizvode, od njih proizvodimo električnu energiju u Srednjoj Europi, u Poljskoj. E, slično kao i naš e, finski predsjednik, vidimo da dolazi do klimatskih promjena u našoj zemlji. Vidimo jasno povećanje temperature na sjeveru, pad na jugu. E, e, ti su trendovi jako jasni. To se odvija već dvadesetak ili 30 godina. Imamo ekstremne e, vremenske nepogode koje prije nikada nismo imali. To je za Europu neviđeno, naravno za Aziju to nije ništa novo. Imamo tornade, strašne vjetrove Pred dvije godine je vjetar razorio ogromna područja šuma u Poljskoj. Vidite, i mi e, proživljavamo i doživljamo iz prve ruke klimatske promjene. E, prošlog ljeta, kao i drugdje u Europi, imali smo strašan e, val vrućine u Poljskoj s temperaturama koje su išle do 30 stupnjeva Celzija e, kao da se Poljska premjestila na sredozemlje u tom razdoblju. Iako smo u prošlosti imali ljude koji su propitivali e, potrebu da se smanje emisije CO2, međutim danas to više nije slučaj jako smo zabrinuti, a još više postajemo zabrinuti kada slušamo mm, e, kako neke razvijene zemlje počinju e, to postavljati pod znak upitnika. Da slijedimo taj smjer, onda bismo izgubili sve ono što smo zajednički postigli do sada, a nikada ne ne, ne znamo gdje ćemo biti za 20 godina. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Borušević. A sada bih e, e, zapitala azijska izaslanstva želi li netko uzeti riječ. E, imat ćemo evo jednog e, govornika iz Europe, jednog iz Azije. Evo molim predstavite se. E, govornik iz Filipina. Mi bismo željeli naglasiti e, da smo e, predani ovim ciljevima. Klimatske promjene su jasne i ovdje vidimo pogoršanje situacije. Zemlje se ne mogu iskreno ujediniti i dovesti do sporazuma. Moramo imati globalne akcije i lokalne intervencije. Velike i male zemlje e, mogu imati velike implikacije za globalnu klimu. Filipini e, do, doprinosi samo 0,3% eh, emisija u svijetu eh, ali smo jedna od najrizičnijih ili najrizičnija zemlja za klimatske promjene. Mi smo najviše izloženi eh, prirodnim nepogodama. Ti su pokazatelji stvarni mi smo imali mnogo katastrofa koje su, se nikada ne događaju u drugim dijelovima svijeta. Imali smo ogromne kiše e, pred nekoliko e, godina koje su doveli do ogromnih e, klizišta na jugu zemlje i poginulo je 200 ljudi u 2009. smo imali e, e, poplave u sjevernom dijelu e, zemlje pa je poginulo 465 ljudi. Isto smo imali poplave nakon ogromnih kiša samo u 20 sati smo imali 4,64 milijuna E, ogromnu štetu, prostite nismo čuli te cifre, u e, također velike e, nebogode u Mindanao e, poginulo je 260 ljudi. Tajfun Babuke je razorio obalu Mindanao. 37 milijuna pesosa je bila cijena toga. 1067 ljudi je poginulo. A najgora nesreća je došla s, um, s tajfunom Ilanda koja je dovela do ogromnih razaranja. E, sravnila je sa zemljom cijele e, zajednice i oteke. 90 e, milijardi pesosa, tisuće ljudi je ostalo bez krova 1600 ljudi je poginulo. E, te nepogode su koštale živote 11.000 Filipinaca. E, Filipini e, daje, daju samo 0,3% globalnih emisija, a užasno strada od klimatskih promjena. To je Naša politika mora postati globalna. Moramo osigurati globalnu suradnju kako bismo imali konkretne lokalne akcije. E, e, ASEP je e, odličan forum za formuliranje zajedničkih politika E, naših reakcija na klimatske promjene. Vrlo smo zadovoljni što smo dijelom ove konferencije. Mi ćemo vrlo radi, rado potpisati e, našu e, konačnu deklaraciju. Moramo djelovati dosljedno toj deklaraciji. Moramo imati zajedničke ciljeve E, moramo imati sporazume poput Pariškog sporazuma. Na, e, obraćamo se i e, razvijenim zemljama da preuzmu vodstvo u tom suzbijanju klimatskih promjena. Globalna temperatura se diže godišnje 1,5 nakon pred, u usporedbu sa predindustrijskim razdobljem Klimatske su promjene ovdje, moramo se prilagoditi, to je naš zajednički neprijatelj. Moramo se zajednički protiv njega boriti. Hvala. Hvala lijepa eh, što ste nam priopćili nešto o ovim tragičnim događajima na Filipinima. Hvala lijepa eh, predsjednice. Eh, mogu li uzeti riječ? Imate li pitanje? Imam još e, dvoje ljudi koji... Imam jedno kratko pitanje. Kad govorimo o temi poput klimatskih promjena poput I, kako djelovati da bismo osigurali našu budućnost. Gospodin Kajakin je rekao da e, će za sto godina ovaj planet biti nemoguć za život. Međutim, nismo ništa spomenuli e, o određenim e, predjelima našeg planeta. Svaki gram, svaki kilogram koji trošimo svakodnevno e, razara e, našu klimu. Mi smo dio tog razaranja. E, mm, mm, recimo, ljudi imaju dva do tri automobila, trebaju samo jedan, imaju nekoliko stanova, a, trebaju samo jedan, imaju mnogo košulja, kaputa, a, ne trebaju ih. Tako mi iskorištavamo kuglo kuglu zemaljsku. Mi razmišljamo o tome kako kontrolirati klimatske promjene. Mislim da Mm, svi mi doprinosimo tim klimatskim promjenama. Da, to je tema o kojoj e, možemo razgovarati u paralelnim sesijama danas popodne. E, imamo izaslanstvo e, i Indijskog kongresa Loksave na tribinama. Oni su u jednotjednoj misiji Europskoj eh, uniji i Europskom parlamentu žele se upoznati s, našim radom. To je eh, tradicionalni posjet koji imamo svake godine. Drago nam je što ste ovdje, pozdravljamo vas. Imamo još dva javljanja za riječ. Eh, onda mislim da ne možemo dalje raspravljati na ovoj sesiji. Gospodin Čampolilo iz Talijanskog senata Molim da se ograničite na dva, dvije minute jer ćemo imati zajedničko uh, fotografiranje nakon deset minuta. Gdje je gospodin Mačeli? Hvala lijepa. Lilo uh, uh, Polelo, dobar dan svima. Vrlo često zaboravljamo da je glavni e, uzrok za onečišćenje svijeta i okoline, a e, time i klimatskih promjena, e, stočarstvo, tovljenje goveda, uzgoj mliječnih krava, mozara i proizvodnja sira, na primjer, na primjer su suodgovorni za klimatske promjene. ono što je Kina rekla u pozitivnom smislu, e, to priznemo, ali upravo u Kini kao i u ostatku svijeta imamo više od 700 milijuna svinja koje se tove. E, to je gotovo polovica e, svjetskog uzgoja tovnih svinja i to proizvodi polovinu stakleničnih eh, plinova. Mm, kulen in England eh, su eh, osvijetlili ovaj fenomen. Radi se o 30 milijardi tona CO2. Veliki dio toga potječe od uzgoja domaćih životinja. I Greenpeace je na to ukazao Eh, oni su pokazali da eh, uzgoj životinja zapravo eh, šteti našem zdravlju zbog emisija. Mm, trebamo poticati održiv način poljoprivrede i uzgoja stoke i svinja jer to značajno doprinosi onečišćavanju naše planete do onečišćenja sumporom, e, finim česticama i tako dalje. Europski centar za suzbijanje bolesti kaže da e, otpornost na antibiotike raste i da je to velika opasnost za zdravlje to je, citiram eh, predsjednika sveučilišta u Aberdinu. Eh, kad ne bismo imali eh, uzgoj životinja, domaćih životinja, znatno bismo doprinijeli očuvanju naše planete. Kad mm, mm, samo uzgoj, samo manja potrošnja mesa može tome dovesti. E, e, dokazano je također da 100% vegetarijanska ishrana e, doprinosi dobrom zdravlju. Evo, da na tome području nešto poduzmemo, značajno bismo doprinijeli suzbijanju klimatskih promjena i održanju naše planete. Hvala. Hvala lijepa. Evo, to je e, rasprava koja se sada razvija u Europi također e, da zaustavimo prekomjernu potrošnju životinskih proizvoda u našoj hrani. I evo imamo još jedno javljanje za riječ. Predstavnik e, Poljskog senata odbora za ogoliš, okoliš. Molim, e, imate dvije minute, onda ćemo ovu zaključiti ovu sesiju. E, htio bih e, naglasiti važnost današnje rasprave i današnjih tema. rezultati Pariškog sporazuma su vrlo važni. Taj sporazum E, je početak e, volontarističkog e, sudjelovanja u suzbijanju klimatskih promjena. To moramo, moramo biti fleksibilni. Poljska aktivno smanjuje emisije stakleničkih plinova, kao što je već moj kolega naglasio. Rezultati su impresivni. Mi smo smanjili emisije za otprilike 30% a cilj je pod Kyoto e, sporazumom je bio 6%. Ponosni smo na naš rezultat. Ali zbog našeg gospodarstva, tehnologije i prirodnih resursa imamo e, mnogo e, dodatnog potencijala za smanjenje emisija CO2. Moramo se međutim e, podsjetiti na to da su fosilna govorna, goriva esencijalna za naše gospodarstvo. Moramo smanjiti emisije na taj način da ne ugrozimo energetsku sigurnost. Naše gospodarstvo ovisi o fosilnim gorivima, ali e, mi sve više uvodimo moderne tehnologije u gospodarstvo, koristimo vjetar, vodu i druge resurse koji nam omogućuju da postižemo sve bolje e, rezultate u našim klimatskim uvjetima. Mogu vas obavijestiti također da smo proveli jedan zakon o čistom zraku. 25 e, milijardi eura e, će u sljedećih pet godina biti potrošeno na poboljšanje kvalitete zraka i na suzbijanje emisija. E, moram, zajedništvo je kod toga vrlo važno. E, moramo iskoristiti šanse i tehnologije koje posjedujemo, ali misliti i na solidarnost. Imati e, pravična pravila za sve. Iako o tome ne govorimo, e, reći ću da je e, sjeverni tok e, u Europi e, vrlo upitan, nema veze sa europskom solidarnošću. Pozivam vas na sastanak u Katovicama na COP24. Hvala. Hvala lijepa. A sada možemo zaključiti ovu sesiju. Mislim da je ona bila vrlo e, plodna i da ono što ćemo e, zaključiti će biti glavna tema ASEPA 10. Imamo mnogo poticaja, inspiracija za tri paralelna panela koje će početi u 15 sati. Nadam se da ćemo imati živahnu diskusiju. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali na ovom panelu i nadam se da ćete sudjelovati i u radnim skupinama. E, a sada predlažem da odemo na zajedničko fotografiranje, to je tradicija. Family photo. Molim da se svi približite sredini ove dvorane da e, svi pomaknete prema naprijed. U 13 sati ćemo u sali Jehudi e, Menjuhin imati jedno, jedan azijski ručak. To je na prvom katu ove zgrade. E, molim da onda budete spremni za popodnevnu sesiju u 15 sati. Hvala lijepa.